Bon. Mes chers collègues. Dragi kolege, imamo veliku čast i zadovoljstvo danas biti u prisustvu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 Danas imamo veliku e, čast biti u prisustvu e, glavnog direktora glavne uprave za ribarstvo i pomorstvo, gospodin e, Joao Agero Masado. On je, kao što znate, zamijenio kolegu Evansa moći ćemo s njim razgovarati o aktualnim pitanjima, ali prije toga mu želim dobrodošlicu. On je na radnom mjestu od 9. mjeseca ove godine. Gospodin eh, Mačado će nam govoriti o eh, aktualnim dokumentima vezanim za eh, ribarstvo. Također će se osvrnuti i na primjenu ZRP-a na zakonodavne dosije koji su u tijeku kao i na predloge za tehničke mjere. O tome smo govorili i na sastanku koordinatora maločas. E, druge teme koje zanimaju naš odbor su višegodišnji planovi za Baltičko more. Znam da će i naša e, kolegica e, Linea o tome govoriti nešto kasnije. Također jučer smo imali sastanak sa vijećem koji je dobro prošao, o tome ćemo govoriti nešto kasnije, a isto tako ćemo se dotaći i tema kao što je na primjer borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova zatim e, obnova sporazuma sa Mauritanijom, vanjska dimenzija ZRP-a kao i e, upravljanje oceanima. Što se tiče inicijativa za budućnost, nadamo se da će komisija uskoro nam dati prijedlog za tehničke mjere, a o tome ćemo imati priliku raspravljati u datom trenutku. Ono što vam predlažem je sljedeće. Nakon što gospodin Mačado bude govorio, predat ću riječ najprije koordinatorima i e, nekima od vas, no imajte na umu da nemamo mnogo vremena, tako da bi pitanja trebala biti dosta kratka. Nadam se da vas to neće isfrustrirati jer jednostavno nemamo drugo rješenje. Sada predajem odmah riječ gospodinu Mačadu. Hvala. Dobar dan svima. Na samom početku se želim zahvaliti predsjedniku kao i svim uvaženim članovima ovog odbora. Veliko zadovoljstvo mi je što danas mogu biti sa vama. Ovo je prvi put da sam sa vama od kada sam na ovom radnom mjestu u glavnoj upravi za ribarstvo. E, radujem se našoj e, budućoj suradnji E, suradnji s ovim odborom kao i sa svima vama osobno. Ja sam vam uvijek na raspolaganju i rado ću odgovoriti na sva pitanja koja imate. Moja služba vam je također na raspolaganju i e, spremni smo doći na sastanak ovog odbora svaki put kada vi smatrate da je to nužno. Kao što je gospodin predsjedavajući rekao, ova godina i naredne godine će biti E, ključne za e, provedbu nove zajedničke ribarstvene politike, tako da bi bilo dobro vidjeti kakva je aktualna situacija i što je još pred nama, naročito što je pred nama za 2016. godinu. Za sad je postignut napredak i što se tiče e, broja tak E, koje su uspostavljene i e, što se tiče maksimalnog e, odobrenog prinosa. Naši stokovi se povećavaju, poboljšavaju i izlov se smanjio čak i prije usvajanja novog ZRP-a. Moramo nastaviti naše napore u pravom smjeru kako bismo ispoštovali obveze za 2020. godinu. Što se tiče obveze iskrcaja, kao što znate, e, to je ključno u ovoj novoj reformi. Sada imamo planove za e, odbačaj, za pelagijske ribe u Baltičkom moru. Nismo naišli na neke veće probleme sa provedbom e, obveze iskrcaja od početka ove godine, niti u državama članicama, niti u cijelome sektoru. A sada e, smo u fazi usvajanja tri plana za iskrcaj u Atlantskim vodama i Sjevernom moru. Danas e, bih htio govoriti sa vama o najbitnijim dosjejima koji su nužni za finaliziranje reforme ZRP-a. Najprije ću govoriti o ključnom prijedlogu, a to je višegodišnji E, plan upravljanja za Baltičko more. Višegodišnji planovi su ključni planovi za reformu i ovo će biti zapravo test za ovaj novi pristup. Situacija u Baltičkom moru nam je pokazala da je hitno imati novi višegodišnji plan, naročito što se tiče bakalara. Zbog toga E, moramo izraditi kompromis što je prije moguće i želim se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Valesi na svim uloženim naporima do sada, a također i svima vama. Koliko sam shvatio, jučerašnji sastanak trijaloga je vrlo dobro prošao sada imamo sasvim e, jasnu situaciju i znamo da moramo e, brzo zaključiti ovaj trijalog, a komisija će sigurno učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi igrala ulogu e, posrednika i kako bi uspješno zaključili pregovore do kraja ove godine. Želim naglasiti značaj zaključivanja o rasprave o višegodišnjim planovima za Baltičko more, jer ako budemo kasnili, to bi moglo ugroziti usvajanje drugih planova. Komisija neće davati nove predloge sve dok ne budemo bili sigurni da je ovo e, pristup koji je prihvatljiv i za parlament i za vijeće. Što se tiče pristupa uredbe o pristupu otvorenom moru. rasprave napreduju veoma brzo, vrlo brzo su napredovale za vrijeme luksemburskog predsjedništva i e, želimo postići zajednički pristup. Imamo e, nacrte tekstova koji su nam omogućili da E, prihvatimo različite pristupe i mišljenja, naročito parlamenta i e, želimo se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Tomas. E, mi smo fleksibilni za naredne pregovore kako bismo mogli zaštititi otvoreno more, staništa i stokove u otvorenom moru. I također ćemo morati napredovati u pregovorima E, za zabranu povlačnih mreža i sigurno ćemo e, saslušati e, veoma detaljno sve argumente koje ste nam vi dali. Povjerenik Vela je zaista spreman raditi na kompromisnom rješenju. Možda ste već vidjeli pismo koje je poslao jučer vašem predsjedniku u kojem predlaže e, razuman način daljnjeg postupanja. Svi se slažemo sa temeljnim ciljevima našeg izvornog prijedloga, ali moramo vidjeti na koji način ih postići i moramo razmišljati o fleksibilnosti koju nam nudi regionalizacija. Što se tiče pripreme okvira za tehničke mjere, to nam pruža dobru mogućnost za uvođenje nužnih mjera e, u uredbu za korištenje povlačnih mreža. 2016. godine ćemo imati e, predlog, to je nešto malo ranije nego što je bilo e, rečeno i na taj način ćemo imati cjelokupan predlog za povlačne mreže. Što se tiče prikupljanja podataka, uredbe e, o prikupljanju podataka, bilo bi dobro brzo je usvojiti jer nam to treba služiti kao temelj za buduće europske višegodišnje programe. E, pozdravljam e, pozitivan pristup ovoj uredbi i u parlamentu i u vijeću. To nam pokazuje da e, je moguće postići dogovor i u prvom čitanju. A to će nam omogućiti da nastavimo dalje raditi na bitnim pitanjima kao na primjer na uredbi o ribolovnim mogućnostima koja će biti usvojena u 11. mjesecu. To je zadnji dio reforme ZRP-a i omogućit će nam da postignemo dosljednost između načela ZRP-a i vanjske dimenzije. Time ćemo e, ojačati e, upravljanje plovilima e, koje Europske unije koje plove izvan voda Europske unije i upravljanje plovilima trećih zemalja koje se nalaze u europskim vodama. Na taj način ćemo moći uskladiti sadašnji sustav izdavanja dozvola, a isto tako ćemo proširiti i opseg e, bavljenja situacijama kada europska plovila E, love u e, drugim vodama izvan Europske unije. Na primjer, tu ćemo se baviti e, čarter plovilima i plovilima koja plove pod privatnom dozvolom. Isto tako ćemo imati i međunarodna mjerila za vanjske flote i sve to će nam omogućiti bolje upravljanje u cijelom sektoru ribarstva. Prijedlog komisije za 2016. godinu za ribolovne mogućnosti za Atlantik i Sjeverno more treba biti usvojena e, što prije. Ovaj prijedlog sadrži e, ribarstvene mogućnosti koje će se primjenjivati u e, našim vodama kao i vodama izvan Europske unije. Sve predložene mogućnosti su predložene u skladu sa znanstvenim savjetima koje smo dobili i naš Cilj je postići maksimalni održivi prinos e, kako je predviđen u reformi. Kao što sam i rekao, početkom 2016. godine ćemo usvojiti tehničke mjere, odnosno okvir za tehničke mjere. Pozdravljamo e, izvješće na vlastetu inicijativu o tehničkim mjerama koje je pripremio gospodin Mato. To nam daje e, dobar e, pregled mišljenja Europskog parlamenta o tehničkim mjerama. Drago mi je reći da ovo izvješće je u skladu s našim mišljenjem i da se tu priznaje značaj regionalizacije i pojednostavljena kao ključni element. Naša namjera je usredotočiti se na izmjenu modela upravljanja kako bi se omogućila regionalizacija i želimo ograničiti e, suštinske izmjene, želimo ukloniti mjere koje se dupliciraju i na neki način e, e, izvršiti racionalizaciju mjera i ali ne ugroziti upravljanje iz Brisela. Isto tako što se tiče primjene reforme ZRP-a, tu je ključna primjena obveza iskrcaja koja se mora primjenjivati za svaki sektor pojedinačno. Kao što smo već rekli, mi smo pokrili e, velik broj e, ribarskih sektora 2014. i 2015. godine, a 2016. godine ćemo nastaviti raditi na tome tako što ćemo e, nastaviti usvajati planove za odbačaj kroz delegirane akte. 2016. godine ćemo također procijeniti i uredbu o nadzoru ribolova i vidjet ćemo da li je uredba iz 2010. godine još uvijek aktualna i pokušat ćemo eh, je pojednostavniti i smanjiti eh, opterećenje eh, koje ona predstavlja za operatore u sektoru. I naravno mi u budućnosti očekujemo aktivno sudjelovanje ovog odbora u svim ovim pitanjima. Što se tiče pomorskog sektora. Želim se dotaći e, plavog gospodarstva i upravljanja oceanima. Osim tradicionalnog pomorskog sektora, a tu mislimo na obalni pomorski turizam, brodogradnju, ribarstvo, postoje i druge pomorske aktivnosti koje se razvijaju i koje imaju velik potencijal koji će nam omogućiti budući gospodarski rast. E, na primjer pomorska e, tehnologija e, i druge aktivnosti u kojima je Europska unija lider. Mi moramo ulagati pametno u plavo gospodarstvo kako bi to predstavljalo uspjeh za cijelu Europsku uniju, kako bi nam to omogućilo da otvorimo nova radna mjesta koja će biti održiva i koja će pružiti bolju budućnost budućim generacijama. Komisija stoga e, podupire plavo gospodarstvo i ciljeve koji su zacrtani u okviru obzora 2020 i komisija je spremna pružati e, potpore za buduća privatna ulaganja. Mi smo do sada veoma naporno radili na upravljanju oceanima i razvoju e, koncepta održivog plavog gospodarstva. To se može postići samo kroz e, okvir za E, međunarodno upravljanje oceanima kako bi zajamčili da se naši oceani koriste na održiv način. Sadašnji e, okvir za upravljanje nije dovoljan. Mi smo e, zato obavili konzultacije o upravljanju oceanima i jedan bitan element bi bio uspostavljanje pravno obvezujućeg instrumenta o UNCLOS-u o e, očuvanju i održivom korištenju bioraznolikosti izvan nacionalne e, jurisdikcije, takozvani BBNG. I stoga ćemo uskoro e, objaviti dokument i o tome. Zato želim pozdraviti i izvješće gospođe Engstrom koje je ona predstavila jučer u ovom odboru. I na kraju moram govoriti i o vanjskoj dimenziji ZRP-a. Koliko sam shvatio, jučer ste imali javno saslušanje na tu temu koje je bilo dosta uspješno. Sada se nalazimo u e, razdoblju kada će se održati dosta konferencija, na primjer un o održivom ribarstvu i zakonu mora i većina nevladinih organizacija će također se susresti e, krajem e, ove godine. Godišnji sastanak e, Ajkata će početi na Malti, a neki od vas će njemu i prisustovati koliko sam shvatio krajem ovog tjedna. Nadamo se da će taj sastanak biti uspješan. Što se tiče bilateralne razine, mi smo potpisali sporazum sa kojim otočjem i 2012 e, od, imali smo već sporazum sa njima od 2012. do 2015. godine. E, imamo još 12 sporazuma od kojih e, se, su tri suspendirana. sporazum sa Mauritanijom i protokol sa Mauritanijom je napokon zaključen i nakon pet veoma teških rundi pregovora. Imamo sasvim e, novi protokol koji je postignut i sa Liberijom. Vijeće ministara će odlučiti kada će se ovaj protokol početi primjenjivati, o tome će biti odličeno prije kraja 11. mjeseca. Od parlamenta će biti zatraženo da da odobrenje za oba ova protokola. 2016. godine Pregovori o novom protokolu sa Gabonom će započeti kao i pregovori e, za potpisivanje novog protokola sa komorima i to sve u okviru e, borbe protiv e, nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova a moguće je da ćemo i sa Tanzanijom i Kenijom također potpisati sporazume. Zaključno, gospodine predsjedavajući, kao što vidite, čeka nas dosta toga u narodnoj godini i e, unaprijed se e, veselim suradnji e, sa vašim odborom na svim ovim pitanjima. Znajte da sam ja spreman s vama e, surađivati na najbolji mogući način. Sada vam hvala na pozornosti i naravno spreman sam odgovoriti na sva pitanja koja imate. Hvala. Merci, monsieur le directeur. Merci, Joao. Hvala vam, direktore. Hvala, Joao, na ovom izlaganju. Sad ćemo preći na pitanje odgovore i kao što sam malo prije rekao, najprije dajem riječ koordinatorima. Svi neće moći postaviti pitanje jer nemamo dovoljno vremena, dakle moramo se organizirati. Koordinatorica iz redova socijalista nije tu, tako da ako se ne varam, gospodin Serao Šantos će preuzeti ulogu. Ne, ti, Blanko Lopes, Dobro, organizirat ću se, ne brinite, sve će biti dobro. Dakle, molim vas da budete kratki kako bi se moglo odgovoriti na vaša pitanja. Dakle, odmah dajem riječ Gabrielu Matu, koordinatoru Kluba zastupnika Evropskih pučana. Hvala vam, predsjedavajući. Da biti ću što je kraće moguće, zato što se direktor dotaknuo čitavog niza tema. Htio bih se dotaknuti i ja gotovo svih. Hvala vam gospodine direktore na vašoj otvorenosti što ste došli, što želite razgovarati o ovim pitanjima što se tiče reforme, tehničke regulative. Znamo da je važno to ostvariti, ne smijemo to odgađati. Međutim, ono što vas također želim pitati je da uzmete u obzir uredbu o kojoj ćemo glasovati odmah nakon novih tehničkih mjera. To je nešto što je dobilo veliku potporu u parlamentu i to široku potporu i to smo iskoristili kako bismo svoje misli prenijeli komisiji o tome kako mislimo da bi se trebalo nastaviti. Molim vas da sve to uzmete u obzir. Kada je riječ o tehničkim mjerama, pitanje lebdećih i lebdečkih mreža je jako važno. Mislimo da je vaše promišljanje o tome vrlo inteligentno. Moglo bi se naštetiti malom lokalnom, malim ribarskim zajednicama u Španjolskoj, odnosno u Galiciji, ukoliko ne budemo oprezni. Mislimo da bi najbolja mogućnost bila da se ovo revidira putem tehničkih mjera kako bismo se osigurali da se ne ostvari e, prijetnja zabrane dakle ovog alata jer bi to daleko sežno utjecalo na ovaj sektor. Luksemburško predsjedništvo je iznijelo prijedlog koji nam se na početku nije dopao, Međutim, mi ćemo nastaviti štititi stajalište parlamenta o ovom pitanju. Prijedlog je sada izmijenjen u nekoj mjeri. I to na način da se ipak dozvoli dakle određene vrste ovih lebdećih eh, mreža. Međutim, mi ćemo i dalje iskazivati otpor i štitit ćemo naše stajalište. Govori se ovdje o metrima, o kilometrima, dužine dakle ovih mreža. Mi bismo htjeli da komisija bude što je više moguće otvorena kako bi štitila ono što svi moramo štititi. Naime, znamo da se tuna oporavila, imamo znanstvene podatke koji to potkrepljuju. Međutim, pitanje kvota, one koje su zadane za 2016. one se moraju povećati kako bi se uzeo u obzir upravo ovaj oporavak. Morate to uzeti u obzir. Višegodišnji planovi upravljanja, to je također jako važno. Tiče se i naše vanjske dimenzije, dakle za a p-a. Imamo čitav niz izvješća koji se bave time. Je Da, bili smo knap s vremenom. A sada predam riječ iz koordinatorima iz redova socijalista i demokrata. Dakle, snađite se, recite mi ko uzima, ko se javlja u vaše ime. Gospodin Blanko Lopez, izvolite, imate dvije minute. Hvala vam. Kao što znate, naše koordinatorice danas nema. Dakle, mi mislimo da je važno ovdje istaknuti koja je naša perspektiva. Šteta što možemo samo iznijeti mišljenje, ne zapravo potpunosti raspravljati. Govorili ste nam, gospodine direktore, onome što vi mislite poduzeti. Međutim, mislim da morate pokazati veći senzibilitet. Mislim da cijela komisija mora pokazati senzibilitet kada raspravlja o predmetima koji su u interesu parlamenta. Dakle, imamo ovaj problem sa lebdećim mrežava, sa Galicijom, vidjeli smo da se stvari mogu riješiti putem dijaloga, zato je taj pristup važan. Komisija se bavi dugoročnim planiranjima i trebala bi unutar toga biti i fleksibilna i saslušati glas parlamenta. Kada je riječ o vlasnicima brodova, u Galici, Oni lobiraju kod tamošnje vlasti već danima. Imamo predstavnike 27 različitih vlasnika brodova koji predstavljaju 2000 zaposlenika i oni prosvjeduju pred tamošnjom vlašću upravo po ovom pitanju lebećih mreža. Međutim, evo sada vidimo da ovdje ima nade, da ima nade kao što je komisija upravo pokazala, da će oni moći e, nastaviti sa svojom tehnikom ribarenja i da će zadržati ta radna mjesta. Također ovdje želim ponoviti ono što oni traže, da želim podržati, zato što način na koji nacionalna vlada distribuira kvote je e, sistem koji, koji nije pravedan i taj sustav ne odgovara socioekonomskim kriterijima, a trebao bi to činiti i ide na štetu vlasnika brodova. Zato bismo htjeli pitati direktora da provjeri jesu li nacionalni kriteriji iz članka 17 uredbe, jesu li oni usklađeni sa onim što želimo. Ovdje govorimo o zadržavanju radnih mjesta, zadržavanju ovih ljudi koji su investirali u e, brodove i rivolovnu aktivnost. I zato ih još jednom želim ovdje na ovom mjestu podržati i želim čuti od vas također glas nade. Molim vas osigurajte se da se ovi ciljevi dostignu. Najviše hvala. I ja kao što si rekao želim pozdraviti nazočnost e, u ovom, na ovom sastanku ribara i za Serge koji su u zadnjem redu, dakle pozdravimo ih. A sada prelazimo na kolegu Petra Van Dalena u ime klub zastupnika EKR. Peter, imaš dvije minute. E, Najpša hvala. Glavni tajniče, sastali smo se već na sastanku odbora TRAN. I evo, danas opet e, na odboru za ribarstvo. Dakle, želim vam dobrodošlicu. Ja bih se prvenstveno želio osvrnuti na veze koje postoje između teorije, briselske teorije, institucija, papira, e, koji ovdje postoji s druge strane svakodnevice ribara. A ovdje mislim konkretno predsjedniče na obvezu iskrcavanja kroz šest tjedana će se ta obveza iskrcaja primjenjivati na Sjevernom moru. I čak u Nizozemskoj koja je dosta dobro organizirana država, tu još uvijek vlada pometnja kako organizirati to iskrcaj, taj iskrcaj, ko će preuzeti financijske posljedice, kakve će biti posljedice glede kvota. Tu ima pregrš pitanja koja još nisu dobile odgovore, a za šest tjedana taj novi režim stupa na snagu. Dakle, predsjedniče, to je nešto na što treba što treba priznati glavni direktor. U Briselu imamo čitav svijet papirologije, institucija, ali s druge strane imamo stvarnost s kojim su očeni ribari. I kad vidim ogromnu sigurnost e, s obvezom iskrcaja na Sjevernom moru, htio bih čuti što nam direktor kaže o tome. Dakle, ova uredba Omnibus je usvojena, imamo godišnje izvješće od komisije o tim obvezama iskrcaja. Mi smo odgovorili na postavljena pitanja, već e, određeno vrijeme ima od toga, a ja vam postavljam sljedeće pitanje. Dakle, kad ćemo dobiti vaše izvješće? Zatim imamo sve ove e, tekstove koji se tiču sredozemlja. Dakle, predsjedniče, što će napraviti glavni e, direktor, što će napraviti komisija svim tim uredbama koje se tiču sredozemlja? Dakle, da li će dosije ostati takav kakav jest ili imate namjeru poboljšati ga? Dakle, predsjedniče, ja bih mogao više pitanja postaviti, ali ću se ograničiti na ova tri pitanja. Bravo Peter, držao si se ovog roka od dvije minute. Odmah predajem riječ e, kolegi Antonio Mari Pintu u ime kluba zastupnika ADLA. Hvala vam, predsjedavajući. Ja čestitam gospodinu direktoru i htio bih mu postaviti dva pitanja. Prvo se tiče zabrane koje se, koje se uvode kada se dostignu određene kvote. Kao što dobro znamo, imamo slučaj ribara ili čitavih flota koje u jednoj noći ulove količinu ribe koju jedan mali ribolovac ne uspije uhvatiti tijekom jedne godine. To se često događa primjerice u mojoj zemlji. Kada govorimo o zabranama kojima se želi zaštititi određena riblja vrsta, ova je onda zabrava, zabrana univerzalna, kako za one koji mogu uhvatiti mnogo ribe, tako i za ove male ribare. To se nedavno dogodilo u Maderi. Kada smo imali slučaj sa tamošnjom jednom ribljom vrstom na koju se odnosila ova, ova zabrana. Moramo si postaviti pitanje. Hoće li komisija biti fleksibilna u ovom slučaju? Hoće li uvesti neka dvostruka mjerila? Nije moguće ovakva pravila primjenjivati na sve, dakle ove zabrane se odnose i na ribolov različitog intenziteta i različite količina, to ovisi onome ko se njime bavi. To mora, dakle, mjera mora odgovarati utjecaju određenog tipa ribarenja. Drugo se tiče e, nelegalnog ribolova. Hoće li se ono kažnjavati kao da je riječ o e, pljačkanju oceana? Jer e, mislim da moramo pooštriti kazne, moramo biti represivniji. Koliko to ne učinimo, ova vrsta ribolova će se sve više širiti. U mnogim oceanima se čak, u mnogim, u mnogim zemljama se ova vrsta ribolova čak i potiče. Zanima me zato da li postoji mogućnost da se dakle pojačaju kazne kada je riječ o prakticiranju ove vrste ribolova. Prije svega vezano uz one zemlje u kojima se ova vrsta ribolova provodi. Hvala Antonio, predajem riječ e, Ferreri u ime e, Hvala vam. Htio bih prije svega pozdraviti gospodina direktora i zaželjeti mu e, puno uspjeha na ovoj novoj dužnosti. Imam za njega tri pitanja. Prije svega se ispričavam što nisam saslušao čitavo njegovo uvodno izlaganje, ali pratio sam ga na internetu. Dakle, tri pitanja. Prvo se tiče prikupljanja podataka. Dobio sam podatke od strane komisije. Kada postoje određeni problemi sa prikupljanjem podataka u nekim zemljama članicama, veli se da su čak neke zemlje trebale vratiti za to predviđena sredstva. Sada govorimo o drugom financijskom razdoblju, tu su uvođene, uvedene neke druge mjere, dakle povećavanje sufinanciranja kada je riječ o prikupljenju podataka. Zato me zanima u kojoj smo fazi danas kada je riječ o problemima s kojima smo se suočili u, u prošlom razdoblju kada je riječ o prikupljenju podataka od strane zemalja članica, dakle kašnjenje, povrat sredstava, jesu li ta pitanja riješena, kakva je današnja perspektiva s tim u vezi? Drugo pitanje djelomično povezano s prvim, tiče se Europskog e, fonda za ribarstvo nakon velikih teškoća u odobrenju nacionalnih programa. U kakvoj smo sada situaciji? Što nam možete reći o tom fondu? I konačno, riječ je o takozvanom plavom rastu. Vi ste i sami to danas spomenuli. Nedavno smo usvojili rezoluciju ovdje u parlamentu, to tijekom rujna. Parlament je e, zauzeo poprilično kritičan stav prema komunikaciji komisije koja se tiče dakle, inovacija u plavom gospodarstvu. Kritike su uvelike ovisile o činjenici da komunikacija nije bila dovoljno jasna. Ona se fokusira na dva ili tri glavna dionika, a ne uzima se u obzir čitav niz sektora. Primjerite se ono što se tiče samog ribarenja. Prema tome, mi bismo htjeli da to uzmete u obzir, s obzirom, da, s obzirom na rasprave o plavom rastu. Htjeli bismo znati koje dakle, zaključke, možete izvući iz naše rezolucije iz rujna. Sada reč ima na dvije minute. Hvala vam, gospodin Mačado, što ste došli u naš otpor. Ja ću se danas kasnije susreti s vama, te ću sada biti vrlo, vrlo kratka. Doista cijenimo suradnju i međusobno poštovanje koje postoji između nas i komisije. I zato... nas zabrinjava ova situacija u Baltiku, govorimo o mortalitetu, dakle e, ribo, ribljeg fonda u Baltiku, još uvijek se dozvoljava prekomjerena ribarska aktivnost. Dakle, i kad je riječ o maksimalnom održivom prinosu još uvijek imamo brojke, odnosno podatke koje omogućavaju prekomjerni izlov u Baltiku. Što mislite o tome? Hvala, ne predam riječ gospodinu Finču u ime FDD. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning, Director Chairman. Dobro jutro, dobro jutro gospodine direktore. Imali smo situaciju u, Bristolskom kanalu sa pretjeranim izlovom. Imali smo dakle, problem sa tamošnjim ribljim vrstama. Danas se to priznaje kao e, zona u kojoj se obavlja razmnožavanje riba. I htio bih da se ponovno provede kontrola stanja tamošnjeg ribljeg fonda te da vidimo hoćemo li poboljšati populaciju lista u tamošnjem kanalu. Što se tiče pak e, lebdećih e, mreža, želim reći da će e, naše ribarstvo strašno patiti ukoliko bude uvedena zabrana. Naši ribari će se naći u nezahvalnoj situaciji. Mislim da se cijeli ovaj plan mora napustiti ili se ovo mora prepustiti zemljeno članicama. Merci, monsieur Finch. Hvala vam, gospodine Finch. Predajem riječ gospođi Doc na jednu minutu. Hvala predsjedavajući i hvala vam glavni direktoru. Hvala vam što ste došli ovdje, osobito u ovo vrijeme kada se približava jako ključna provedba zajedničke ribarske politike kao što... Imam dva kratka pitanja. 29. rujna ove godine predstavili ste, odnosno komisija predstavila ovom odboru pravila o ulovu ispod eh, maksimalnog odobrenog prinosa i riječ je bila o olakšavanju skladištenja. To je jedna od rijetkih situacija u kojoj e, sam se slagala sa e, industrijom ribarstva i razočarana sam bila kad sam vidjela da su se Ujedinjena kraljevina i druge zemlje složile sa predstavljanjem e, komisije kao što je to u sažetku napisano. I kada je riječ o obvezi iskrcaja demezalnih e, vrsta, možete nam reći kakva je trenutna situacija u vezi s tom obvezom iskrcaja i također da li biste nam pojasnili kako stoji situacija između, u pregovorima između komisije i država članica o novoj e, zajedničkoj ribarstvenoj poziciji? Hvala, sada predam riječ Klari Alijeri. Evo, bit ću predsjedniče. Ono što brine moj klub zastupnika jest nekoliko stvari. Ja ću ih samo nabrojati. Želim naravno dobrodošlicu direktoru i puno uspjeha. Ono što nas brine jeste provedba obveze iskrcaja. Jer nismo čuli da se ovdje govori o problemima, ali u biti možda samo znači da stvar nije provedena. Dakle, htjela bih da nam kažete što se dešava i sa uredbom o sredozemlju, dakle koji će biti vaš pristup, jer pitanje sredozemlja je jako važna stvar. Tu ne postoji samo Europska unija, tu su i treće države koji tu sudjeluju, tako da bih htjela malo da produbite pitanje uredbe o sredozemlju. Zatim treće, što se dešava e, sa operativnim programima za zemlje, e, važne zemlje kao što su Španjolska, a taj program, na primjer, do dana današnjeg još nije usvojen. Hvala vam, predsjedniče, što ste mi dali minutu. Hvala, Pako Milamon ima riječ na jednu minutu. Hvala, evo bit ću jako brz. Želim puno uspjeha, gospodin direktore, dolazite u pravom trenutku sa ovim pismom povjerenika, dakle želim vam dobrodošlicu. To je, ovo je dobra vijest, dobra novost, koja u biti ovdje iznosi jedan pozitivan aspekt eh, glede analize ocjene učinka. Kvote su jako važna stvar. Znanstvene studije bave se resursima, ali trebalo bi također proučiti i društveno i aspekt, odnosno dimenziju ribarstva. Bez ta dva elementa ne možemo dobiti kriteriji e, ekologije i zaštite okoliša. Treće, trebamo ići sa trećim zemljama e, stupati ugovore o ribarstvu. Naravno, mi smo, mi smo za te sporazume. Kada se govori o resursima, o ne smijemo zaboraviti niti malo ribarstvo, zavinsko ribarstvo. Hvala. Hvala Pako. Ricardo Serao Santos ima riječ. Jednu minutu, jer e, Ricardo ti znaš prekoračiti. Hvala predsjedniče. Ja želim pozdraviti direktora. No, s obzirom na vrijeme koje je ostalo, neću <laughs> duljiti po tom pitanju. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Jedna od ključnih stvari e, za upravljanje ribarstvom je biomasa i održivi ribolov i možemo dakle porediti postojeću biomasu i vidjeti da li su resursi održivi ili ne. Da li uopće uprava za ribarstvo ima informacije o vrijednosti biomase koja može omogućiti da e, imamo održiv ulov za sve flote Europske unije i što je predviđeno za upravljanje ribarstvom. E, I želio bih vidjeti da CSR učestvuje više u ovom savjetodavnom aspektu, jer tu imamo stvarno eh, izvrsne stručnjake i zastupnici, odnosno ljudi koji sudjeluju u OASIS-u, su vrhunski stručnjaci. Evo, parlament je organizirao sastanak sa velikim eh, međunarodnim stručnjacima i imali smo, dobili smo različite odgovore no ono što promovira eh, Europsko vijeće za eh, višegodišnji plan Baltika. Govornik Hvala Ricardo. Dragi moj Peter, ja sam ovdje policajac glavni, dakle ja ovdje upravljam raspravom. Da, dao sam znak. Eh, ja sam ovdje šef. Ako želiš sjest na moje mjesto, onda izvoli dođi ovdje. Reći ću ja vama, predsjedniče. Imam prigovore glede načina na koji upravljate raspravama, jer smo donijeli jasnu odluku od samog početka, govoreći da su koordinatori ti koji postavljaju pitanja, sad ne samo da i drugi zastupnici postavljaju pitanja, već i prekoračuju vrijeme koje im je dodijeljeno. Čujte, dragi kolega, ja pokušavam upravljati ovim sastankom na najbolji mogući način. Činim se da stvari ne odvijaju na loš način. Ne znam što misle o tome drugi kolege, ali evo, omogućili smo svima da e, se jave za riječ, tako da se držimo vremena koje nam je e, preostalo. Sad neću, pred, e, neću duljiti jer ne želim gubiti vrijeme, a sad predajem Izabelu Toma koja će postaviti pitanje u minutu. Nemojte ništa zahvaljivati, nego odmah postavite pitanje. Hvala, predsjedniče. Ipak želim zahvaliti Evo vidite, predsjednik govori, a meni ide vrijeme. Dakle, dodat ćete mi 15 sekundi, molim lijepo. Dakle, gospodine glavni direktore, želim vam dobrodošlicu. Naravno, e, vi ćete nam moći pomoći svojim iskustvom, a i svojim radom. Dakle, jer mi u odboru za ribarstvo smo suočeni s jednom dosta osobitom situacijom, a to je da naši zahtjevi, osobito za biomasu i za očuvanje ribnih e, resursa, su dovedeni u poteškoću određenim na međunarodne trgovine. Evo imali smo konkretno iskustvo s Filipinima, ali u pitanju je isto tako i sporazum sa Vjetnamom i drugima i svi znaju da se tu radi o platformi pranja, takozvanog pranja ilegalno ulovljene ribe, a opet potpisujemo sporazum s njima. Dakle, evo, neću duljiti jer moja minuta istječe, ali željela bih doista da mognemo raditi s vama, zahvaljujući vašem iskustvu koje je jako veliko, na ovom pitanju između međunarodne trgovine i ilegalnog ribarstva kojim se čini veliko značaj. Hvala. Hvala i zadnjih govornika, poslije toga je gotovo. Dakle, gospodin Valesa koji je bio sinoć e, pregovarač na trijalogu o Baltiku ima jednu riječ i onda je gotovo i tako da će se i gospodin Van složiti sa mnom. Hvala predsjedavajući. Višegodišnji plan za Baltik. Da, znamo da komisija e, radi na e, planu za Sjeverno more i druga mora, dakle samo je prirodno što će ti planovi biti oblikovani na temelju plana za Baltik, ali, a veliko ali, on će biti oblikovan na temelju Baltika glede strukture, a ne sadržaja. I to je jako važna stvar i želim to jasno reći. Dakle, Baltički plan će e, predstaviti, predstavljati rješenje samo za Baltik, a ne za druge druga područja. I to je moja podruka koju vas molim da prenosite uvijek, jer to je velika prepreka. Ljudi misle, boje se da će taj plan biti kopiran e, za druge regije. Dakle, to je samo stvar, tu samo struktura preuzima, a ne sadržaj. Stvar jasna. Bravo, Lesa. Ovo je bilo jako jasno i jako kratko. Sada odmah predajem riječi Žadu šadu i nećemo zahvaljivati i tako dalje i tako dalje, već odmah izvoli odgovor na posljednje pitanje. Najljepša hvala. Najprije želim reći da cijenim e, pokazan interes i pokušat ću odgovoriti na razna pitanja i neka se preklapaju tako da neću ponavljati odgovore. Dakle, najprije ću odgovoriti gospodinu Matovu. Da, mi ulažemo maksimalni trud kako bismo e, riješili okvir e, u početkom siječnja. Bilo je nekih odgoda, kao što znate imali smo nekih eh, internih postupaka u komisiji koji su obvezni, koje ne možemo zaobići, izbjeći. No sad smo u položaju da već počinjemo eh, pripremni tekst eh, izrađivati i nadamo se da ćemo u 2016. početkom prvom, prvom mjesecu da ćemo vam dati tekst na razmatranje. Vaše izvješće njegov sadržaj će sigurno biti uzeti u razmatranje. Mislim da je važno što je taj tekst usvojen, odnosno mislim da bi to trebalo danas biti eh, obavljeno i u svakom slučaju ćemo ga uzeti u obzir. Mislim da imaju neki elementi koji idu u smjeru upravo koji mi razmatramo. Što se tiče potegača, to sam rekao u pismu, dakle naša namjera jeste u e, tehničkom prijedlogu okvora uključiti neke elemente o prijedlogu koji se tiče napotegače i ovom prigodom želim zahvaliti gospođi Brijano na njenom e, radu, na ovom jako teškom dosjeu i želim vam e, svakako naznačiti da trud koji ste uložili neće biti uzaludan, već će biti jako koristan i na kraju ćemo doći do pragmatičnog načina pragmatičnog rješenja za, ovaj, e, za ovo pitanje u tehničkom okviru. Što se tiče uredbe o o dubokom moru e, u potpunosti što ste rekli, dakle moramo biti otvoreni za dijalog i moramo naći zajednički teren sa s koordinatorima kako bismo mogli na kraju ostvariti smislenu uredbu koja će očuvati e, staništa i stokove dubokog mora. Što se tiče ajketa i trenutnog sastanka, čuo sam vaš zahtjev. Kao što znate, ove E, sad su napravljene zadnje kvote. E, dogovorena je klauzula za reviziju ukoliko dođe do promjene u stokovima. Ono što sam ja razumio jeste da tehnička i znanstvena služba ICAT-a ne preporuča da se produljuje nakon 2017. godine. Komisija će to motriti. Naravno, to je multilateralni forum koji ovisi, ne ovisi samo o nama, ali ovo je tema e, o kojoj ozbiljno raspravljamo, ali bit ću iskren, nije sigurno da ćemo uspjeti u ponovnom otvaranju povećanja kvota za 2016. godinu. Što se tiče argumenta gospodina Lopeza, Blanco Lopeza i stanja u Galiciji. Evo želim iskoristiti priliku što imamo ovdje predstavnike. Želim reći da ono što mi radimo jeste da pokušamo na godišnjoj na godišnjem temelju e, omogućiti da ribari nastave ribariti i hraniti svoje obitelji i isto tako da e, dugoročno gledano e, očuvamo ribarske stokove. Dakle, moramo naći ravnotežu između očuvanja zdravih e, stokova ribe i pružanje mogućnosti ribarima da rade i da, mislim, da žive ali i moramo raditi na jednom i na drugom, jer ne bih želio da e, ljudi dobiju dojam da u Briselu imamo samo birokrate koji samo gledaju u papire. Mi smo u potpunosti svjesni situacije na terenu i moramo i ostvariti ravnotežu. Ovdje se ne radi ni o kome, a najmanje na ribarima, e, mislim, nećemo, nećemo dopustiti da se ostane bez ribe. I to i ribari su savršeno svjesni toga svega. Dakle, naš cilj jest ostvariti ovu jako tešku ravnotežu. Mislim, znam da se to uvijek ne razumijeva, jer kada dobijete od Brisela godišnje povećanje ili smanjenje kvote, to je tu se nastoji slijediti savjete znanstvenika i naravno da će biti varijacija jer stokovi eh, se mijenjaju iz raznih razloga, ne samo ribarenje. Dakle, moramo imati to na umu, ali naš cilj jeste da se i dalje postramo da ljudi koji žive na moru, odnosno koji ovise o moru, da i dalje e, mogu prosperitetno živjeti i živjeti od svog posla. Što tiče konkretnog problema koji ste spomenuli, dakle dodjela kvota unutar Španjolske, mislite da to nije pravedno, pravedna kvota dodijeljena Galiciji, to je problem kojim se mora baviti španjolska vlada, to nije na Briselu i moram priznati da sam jako sretan što to nije naše pitanje. Dakle, ovo je pitanje, nacionalno pitanje, nacionalne kvote se dodjeluju unutar države ovoj ili onoj regiji, a to je nešto se na nacionalnoj razini naravno određuje. Naravno, mi ovdje možemo pogledati članak 17 odnosno postupiti po člankom 17. i ja osobno mogu pogledati taj problem koji ste pokrenuli. U svakom slučaju vam hvala što ste skrenuli moju pozornost na Gospodine Van Dalen, kvote za Sjeverno more, vi govorite o povećanjima kvota. Evo, iskoristio bih ovu prigodu da odgovorim na pitanje zabrane iskrt, zabrane odbacivanja. Dakle, što se tiče te zabrane koja je već na snazi za pelagijske vrste na Baltiku. Nisam čuo nekakve žalbe glede neuspjele provedbe, a to je počelo početkom godine. Ja sam imao e, sastanak prošlog mjeseca sa ravnateljima država članica i poslije sam to pitanje. Niko mi nije naznačio da ima velikih poteškoća za provedbu. Ja ništa ne želim umanjiti složenost provedbe tog dokumenta i naravno vjerojatno je već eh, još i suviše rano da, da bi se moglo uvidjeti koje su poteškoće, ali obveza iskrcaja je jedan od ključnih elemenata eh, reforme ove politike i moramo učiniti sve što je našoj moći kako bi to bilo valjano provedeno. Dakle, treba to u potpunosti provesti jer u suprotnom eh, će reform biti doista dovedena u pitanje. Da, stvar je složena, moramo u konstruktivnom duhu tražiti rješenja i mislim da evo vi ste nabacili temu povećanja kvota. Da, mi analiziramo to, posle različite metode, sada se savjetujemo sa STECF-om o metodologijama i do kraja mjeseca ćemo iznijeti prijedlog e, za povećanje kvota za e, prosinac za e, Atlantik i Sjeverno more. Naravno, povećanje kvota samo mogu riješiti pitanje, mogu se odnositi samo na one vrste ribe koje su uključene u zabrani odbačaja, jer naravno to se odnosi na neke države, na neke stvari, dakle to se odnosi na neke vrste ribe, na određenu opremu, sada je ovdje govorimo o demerzalnim i postupno će se to proširivati i pokriti sve demerzalne vrste ribe. Dakle, ovo povećanje moraju uzeti u obzir e, vrste koje su uključene u planu e, odbačaja, odnosno zabrane obračaja i e, izuzećima, dakle ona minimalna veličina, i ostale elemente. Dakle, ovo je sve jako složeno, moramo to analizirati na konstruktivan način i nadam se, odnosno uvjeren sam da ćemo doći do rješenja na kraju. Kada je riječ o sredozemlju, to je nekoliko zastupnika spomenulo, tu je situacija jako teška, stokovi su jako iscrpljeni, moramo djelovati. Moramo djelovati na europskoj razini, ali isto tako uključiti i svoje partnere u sredozemlju moramo mislim to neće biti lako ali se moramo time baviti ovo je jako važna tema za povjerenika i mi već na tome radimo i nastojimo izraditi plan o tome kako najbolje postupati u sredozemlju glede pitanja gospodina Pinto e, malog ribarstva Razumijem što govorite, ne može se e, na istu stranu staviti industrijsko i malo ribarstvo. Dakle, kvotama se kvote se određuju godišnje i po zemljama. Mislim da tu nema ništa što može spriječiti zemlju da usvoji interne mjere koje će trebati, koje će onda kasnije biti e, gdje će tražiti ravnoteža. teža jer dogod se ukupna kvota ispuni, onda je to pitanje upravljanja eh, u kojem država može sama odlučiti. Sve ovisi o sezonama, o ciljevima koje treba ostvariti, dakle pitanje koliko se malom ribarstvu eh, želi omogućiti pristup, dakle ključ je da se do kraja godine eh, ispoštuje kvota. Dakle, mislim da postoje razni način da se time pravi. NNN ribarstvo. Mislim da komisija poduzima brojne mjere po tom pitanju. Mislim da bismo trebali biti ponosni na e, zakonodavne, mjere e, u vezi sa NNN ribarstvom. Ne znam da iko drugi ima e, trgovinske sankcije s tim u vezi. Evo, Znam da je jučer predsjednik Obama, predsjednik SAD-a, potpisao jedan zakonodavni tekst o NNN ribarstvu koji, koji se primjenjuje na SAD i koji nije, ne ide tako daleko kao naš. Dakle, mi ćemo biti jako oprezni i e, surađivati sa, s partnerima. Naš cilj ne bi trebao biti da se dođe do trgovinskih sankcija. Mi bismo trebali e, koristiti polugu trgovinskih sankcija kako bi se promijenio ponašanje i to radimo i u određenim slučajevima, odnosno u brojnim slučajevima smo bili uspješni. Evo sad vidimo s Tajlandom. Znam da ćete danas popodne imati gdje sastanka iz zatvorenih vrata sa jednim od ravnatelj moje službe gdje ćete analizirati situaciju. Tajlandska vlada ovo uzima jako e, ozbiljno. Oni mijenjaju svoje zakonodavstvo. Ovog mjeseca su već promijenili tri jako važna zakonodavna teksta, ali naravno nije dovoljno samo promijeniti zakonodavstvo. To je prvi korak, ali e, treba ispoštovati to sve kako bi se i treba provjeriti da li se to poštuje. Zatim, što se tiče gospodina Joa Ferreira o prikupljanju podataka. Da, Evo, čujem da je u prošlosti to bilo dosta veliko trećenje i sa novim imff om mislim da će biti više fleksibilnosti za e, prikupljanje podataka. Ja ću sa zadovoljstvom e, se sastati s vama bilateralno da o tome razgovarimo. Isto tako spomenuli i neke druge stvari. Evo, već smo usvojili 16 tih tekstova i mislim da će sve biti usvojeno na vrijeme. Evo, pitanje španjolske spomenuto je i taj tekst će biti, vjerujem, usvojen e, ovog tjedna od strane povjednika Vele, a svi drugi e, bi trebali biti usvojeni na vrijeme. Dakle, imamo samo jednu zemlju koja malo kasnije, odnosno s kojom ćemo malo kasnije to usvojiti, ali i što se toga tiče slučaja, vjerujemo da ćemo moći to na pravo vremena napraviti. Burgus, da, treba to proširiti. Poruka koju želimo ovdje ostaviti jest da se ne smijemo bojiti govoriti o plavom gospodarstvu. To je nužan razvoj. Danas ima Evo, očekuje se da će biti 9 e, milijardi 2050. I ako budemo imali iste resurse, imat ćemo problema. Dakle, morat ćemo sve više i više se opstati prema oceanima kao e, izvoru res, e, hrane, energije. Dakle, to će stvoriti sigurno nove prilike, radna mjesta, ali to mora biti napravljeno na pametan način. Ne možemo se dopustiti da ponavljamo na morima greške koje smo počinili na kopnu. I ovo je ključnog značaja. Dakle, od samog početka moramo se baviti s gospodarstvom i upravljanjem. Mislim da su to e, dvije strane istog pitanja. Dakle, mislim da je važno da tu ćemo u pravne ravnoteže, jer jedno bez drugog je recept za katastrofu koju ćemo, do koje će doći u sljedećoj generaciji potegača. Gospodine Finč, mislim da smo se pozabali već ovim pitanjima kroz ovaj e, Eh, kroz analizu tehničkih mjera. Gospođo Doc, što se tiče obveze iskrcaja za male ribe, eh, mislim da ste govorili da će eh, se stvoriti paralelno tržište za mlađ, mislim da to neće biti tako, mislim da je uredba jasna, dakle male ribe moraju biti obvezno iskrcane, ali ne mogu biti korištene za e, prehranu ljudi. Moramo naći drugo rješenje za njih, drugu uporabu. A mislim da je uredba jasna po tom pitanju. Gospođa Aguilera Garcia, što se tiče obvez iskrcaja i operativnog programa za Španjolsku, mislim da sam to već e, odgovorio. Gospodin Milan ne radi samo o znanstvenim, već e, i o društveno-gospodarskim studijima, to ste vi rekli. Dakle, i slažem se s vama, ali pitanje je što se tiče komisije, kako bi se odredila, odredile kvote, možemo se temeljiti samo na onom što nam znanstvenici govore i mislim da je to jedini način da izbjegnemo da dođe do diskrecijski određenih kvota. Komisija mora koristiti znanost na najbolji mogući način. Naravno, kao što bolje znate od mene, znanost nije savršena i sociogospodarski aspekt mora biti analiziran i vijeće to koristi i pravila to predviđaju, ali komisija ne može tek tako nagrađajući određivati kvote, nagrađajući kako će biti sociokospodarska situacija u određenoj zemlji. Dakle, mislim da je znanost najbolja za to i tako se to radi. Što se tiče onoga što je rekao Ricardo Santos o biomasi, mislim da je to rasprava koja se vodi od prvog dana kako sam stupio na dužnost, to je jako zanimljiva stvar, reći ću dvije stvari. Uredba je jako jasna. Dakle, imamo članak 22. Tu trebamo odlučiti o ribarstvu na temelju onoga što možemo kontrolirati. A to što možemo kontrolirati jest razina ulova. Ne možemo kontrolirati razinu biomase. Ne možemo, naravno, ne govori se tu da je e, biomasa irelevantna. I u osnovom mi koristimo informacije e, na, koje se mogu naći na web stranci ISIS-a. ali moramo koristiti neke dodatne e, elemente. Ne možemo voditi ribarsku politiku analizirajući ulov i misleći da će to na ovaj onaj način utjecati na biomasu, jer postoje mnogi aspekti utjecaja e, na biomasu, klima, osoljenost, e, promjene e, struja i tako dalje. Ne, ono što mi možemo napraviti jeste uzeti u obzir jest ulov, mortalitet riba i tako dalje. To je ono što radimo. Gospodin Toma, da, trgovinski sporazumi. Da, pa s velikim zadovoljstvom ću dati svoj doprinos tome što ste spomenuli. Želim najprije reći dvije stvari. NNN uredba je nešto provodimo i čime se jako ozbiljno bavimo i nastavit ćemo to raditi. Da, mogli bismo i trebali bismo pokušati, uostalom mi to i radimo, no možda postoji neki drugi način, ali eto mi to radimo e, bilateralnim e, sporazumima o slobodnoj trgovini, osobito e, inzistirajući na poglavljima koji se bave održivim ribarenjem, ali preko GSP uredbe ne možemo djelovati jer to nije predviđeno. jer tu ne možemo diskriminirati bilo koju zemlju u okviru GSP uredbe, dakle u budućem e, njenom obliku možda ćemo moći uključiti NNN e, ribarstvo, ali u trenutno postojećem tekstu koji je revidiran prije dvije, tri godine, tu ne postoji ta mogućnost, tako da ne možemo posegnuti za tim instrumentom. Što se tiče plana za Baltik, konačno, gospodine Valesa, ja se slažem s vama da baltički plan primjenjuje se na Baltik. Ali e, pristup, odnosno okvir koji vi koristite, kako ste ga e, nazvali, jeste okvir koji ćemo koristiti za druge. I moj cilj je sljedeći, ako ovaj pristup ne bude e, bio dobar, onda imamo problem. I zato je vaš rad na i plan za Baltik test da vidimo kako ćemo postupiti drugim akvatorima. Hvala. Hvala vama direktora na svim mojim e, pitanjima i odgovorima. Imat ćemo priliku surađivati u narednim tjednima i mjesecima. U svakom slučaju hvala, hvala i kolegama koji su postavili ova jako dobra pitanja i hvala vama na svim vašim odgovorima i želim vam puno sreće. Da, istina je ovo prvi put da se vidimo, ali sigurno ćemo brojnih godina surađivati. Dakle, hvala još jednom svima. za... Zahvaljujem direktoru i njegovim suradnicima, a sada odmah prelazimo na glasanje.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 Peter? Da, Peter, reci. Ja nemam glasačku karticu, pa ću podići ruku onda. sera pris en compte. Dobro, uzet ćemo to u obzir. Prelazimo na glasovanje. Imamo tri dokumenta o kojima trebamo glasovati e, i izvješće One Kristensen, Gabriela Matova i e, Toma. Mets ta carte. Voilà. Donc nous allons commencer par le Christensen. Dakle, prelazimo na izvješće Christensen. A, glasovaćemo za ili protiv. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Dobro. Ovo ćemo poništiti. Ja sam tražio od vas prethodno da provjerite imate li glasačke kartice. Dobro, jeste li svi glasovali? Idemo ponovo. Idemo ponovo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće se usvaja 20 za i 2 protiv. Prelazimo na sljedeću točku. Izvješće Gabriela Matoa, to je nešto duže izvješće. Dakle, izvješće na vlastitu inicijativu, amandman 133, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 134. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 135. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peter. Zaboravili smo Petera. Ne, dakle, odbija se. Sto trideset šest. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. sedam Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 142. 142 i 143. Radi se o istim amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 144. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 2. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 153. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 154. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 155. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 156. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 157. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 168. Zatvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 169. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 178. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 179. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 5. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 187. 187. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 188. Usmeni amandman kojeg će predstaviti gospođa Brijana. Hvala vam. Kume kluba socijalista htjeli smo priložiti jedan jednostavni amandman i obrisati iz teksta tri riječi certain Regions. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cet amendement oral Suffit Je li netko protiv ovog usmenog amandmana? Ne, dobro. Onda prelazimo na glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 189. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 190. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 6. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 198. Amandman 198. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Evo, Peter je našao svoju glasačku karticu. odvija se 199. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 205. Radi se o lingvističkom amandmanu i ovdje imamo odvojeno glasovanje, dakle po dijelovima najprije prvi dio. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 206. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 207. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 212. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 214. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 216. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 213 i 215. Ne, o tome nećemo glasovati. Prelazimo na 217. Ne, taj preskačemo 218. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 219. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 220 iz dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 221. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se 223. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 222. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 224. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 225. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 228. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 226. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 227. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 229. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 230. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 241. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 243. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 242. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 244. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 245. A ne, prelazimo na 246. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 247. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na uvodne izjave. Uvodna izjava 1. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava 2, odnosno A. Amandman broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na Uvodnu izjavu B, amandman četvrti, otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman broj 5, otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman sedmi. otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Usvaja se. Amandman deveti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava BA. Amandman deset. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava C, amandman 14. Otvoram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbija se. Amandman 11. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo dakle na amandman 15. Uvodna izjava C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 19. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 20. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 22. Amandman broj 22. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 23 i 24 radi su istim amandmanima. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 25. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 28. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 27. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 26. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava E, amandman 29. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 30, 31 i 32. A ne, ispričavam se. Amandman broj 30. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Evo, bio sam u pravu, ne moramo glasovati o amandmanima 31 i 32. Prelazimo na kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 42. koji je isti kao i amandman 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 44. Ne, 45. Ispričavam se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 46. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jednoglasno. 47. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 50. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se kompromis 13. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 59 i 60 identični amandmani. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 61 i 62. Radi se o istovjetnim amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 63 i 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 73. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandmani 74. i 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 78. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 77. Otvoram glasovanje. Votiklju. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 79. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 15. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 88. Dakle, to je uvodna izjava kve a amandman 88. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 95. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 97. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 98. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 99 i 100 tu su identični amandmani. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 101. Otvoram glasovanje. Odbija se. 102. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 103. A ne. 103. Četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. A, moramo ići ponovo. Dakle, amandman 104. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 111. amandman. O uvodnoj izjavi 5. Otvoram glasovanje. Ne, uvodna izjava V, a ne 5. Napisano rimskim brojem. Dobro, dakle uvodna izjava 5, a amandman 111, odbačen. 112. Otvaram glasovanje. Zatvara glasovanje. Rožete. 113. Odbija se. 113. Otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Odbija se. 14. Le vote est ouvert. 114. Otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandmane 116 i 115. Radi se o istovjetnim amandmanima. A ne. A ne, nisu. Najprije 116. Amandman 116. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim amandman 115. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 117. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 120. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 119. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 121. Ne, ispričavam se. 122. 123 i 124 radi su istovjetnim amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 129. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 130. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 131. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin se gospodin Mato i gospođa Fontane. Pričate puno. Dakle, usvaja se 131. amandman, prelazimo na 132. A ne. O ovom se neće glasovati. Prelazimo sada na cijelokupno izvješće. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. A, još jedna osoba nije glasovala. Izvješće se usvaja. Čestitamo izvjestitelju. Eh une bonne chose de faite, parce que c'est long. Hein. Bon. Alors, maintenant, il nous reste... Il nous reste à, à voter... Trebamo još izglasati pregovarački mandat, pretpostavljam da to neće biti problem. Dakle, pregovarački mandat za kolegicu Izabel Tomas. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ima i koji još nisu glasali. Neki još nisu glasali. Dobro. Evo, imate jednoglasan to mandat, gospodin Tomaš, nije veliko iznenađenje, svi slažemo oko toga, a sad vam želim puno sreće da pregovarate oko ovih 800 metara i zamrzavanje zajma. Hvala kolege na pozornosti, osobito kolega i Turgajisu i kolegi Matu, koji ne čevrljaju previše tijekom glasanja. Izvolite, gospodin Toma. Samo bih da službeno da kažemo imena izvjestelja u sjeni i svih klubova, jel možemo to sad napraviti? Pa možeš, slobodno reci. A nemaš ih još. Dobro, to možemo napraviti kasnije, nije. Nije problem. Ah Zaboravio sam vam precizirati da će doći do zamjene između točaka 17. i 18. samo ćemo izmijeniti redoslijed, dakle između gospodina Frontea i Petera Vandalena. Gabriel, htio si nešto reći? Evo, samo jedna stvar. Izvješće o tehničkim mjerama jako je važan. Mislim da nisam imao mogućnost da organiziram sasnak se izvijesti gledateljima u Sijeni i htio bih se zahvaliti svim klubom zastupnika i asistentima jer u biti oni su ti koji su preuzeli stvar u svoje ruke, tako da im želim javno zahvaliti. To je sve, hvala. Naš prijatelj Gabriel Mato, veliki je demokrat. Riješio se, dakle, napravio svoje izvješće bez izvjestelja o sjeni, ali to je dobro napravio. Hvala i tebi, Gabrieli, hvala svim savjetnicima svih kluba zastupnika koji su djelovali u radu. Eto, svakako je moguće da se brže napreduje s ovim tekstom. Dakle, kao što rekoh, e, izmijenit ćemo redoslijed točaka 17. i 18. uz suglasje dvojice izvjestelja. A što nam je sad na dnevnom redu? Točka deveta višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u Istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Ovo je zakonodavno izvješća, ne izvješće na vlastnu inicijativu, dodijeljen je Pučanima i Gabriel Mato imenovan je na mjesto izvjestelja. Danas ćemo imati predstavljanje e, nacrta izvješća i imate određivanje roka za podnošenje amandmana. Dakle, odmah predajem riječ Gabrielu Matovu koji će napraviti izlaganje. Brevisimamente, vamos más de tiempo, pero... Hvala vam. Bit ću kratak. Ovo je treća rasprava koju imamo na ovo izvješće nije puno od toga za reći. Ali želim odgovoriti na neku zabrinutost koju sam čuo tijekom prošlih rasprava. Komisija predlaže provedbu većine točaka koje smo istaknuli kao potrebne. Izvješće se treba fokusirati na osiguranje jednakih mogućnosti svih dionika koji love plavoperenu tunu, naročito kada je riječ o odrebama vezano uz treće zemlje. Dakle, tu se traže da se uzme u obzir različite karakteristike dionika u ovom sektoru. Jedino što želim istaknuti u ovom izvješću jest potreba da se zaštiti tradicionalne ribolovne tehnike. Također kada je riječ o planovima oporavka mislimo da se tradicionalne tehnike ribolova trebaju nešto bolje uzeti u obzir kada je riječ o iskorištavanju resursa tune. Ovo ribolovni alati su jako selektivni po svojoj prirodi i tradicionalni ulov nije jako visok. Dakle, to je u skladu s onime što smo se dogovorili sa izvjestiteljima u sjeni i zato ne očekujem velike komplikacije kada je riječ o amandmanima. Siguran sam da svi žele da se ovom pitanju postigne sporazum i to što je prije moguće. Hvala lijepo. Bon, dire E, ja ću prvo reći nekoliko riječi i predati riječ kolegama. Kao prvo želim se dakle zahvaliti Gabrielu na obavljenom poslu i slažem se s njegovim pristupom. Transpozicija mora slijediti preporuke Ajkata i u tom smislu mislim da su neki predlozi komisije suvišni kao prvo definicija onoga što nazivaju e, kapacitetima uzgoja ne stoji u tekstu prijedloga, tako da spitam e, do kojeg do koje mjere je to smisleno. Komisija će nam sigurno odgovoriti na to pitanje. Zatim stavak sedmi članka osmog nije dovoljno jasan i kao Gabriel izvjestitelj eh, preferiram eh, Ajkatovu preporuku. Pitam se eh, koliko je smislen stavak 19. koji se tiče nad, uredbe o nadzoru. Ne čini mi se smislenim jer to već dovoljno dobro stoji u prvobitnom tekstu. A sada predajem riječ kolegi Bilbao kolegici Bilbao koja je tražila riječ. Najviše hvala predsjedniče. ja ću biti kratka jer čem to govoreći imajući na umu dosadašnju raspravu, kao što je to rekao izvjestelj, mislim da se svi u potpunosti više manje slažemo i u biti predlozi našeg odbora, odnosno predlozi komisije prevazilaze savjete Ajketa i bilo bi dobro da nam se objasni zašto je tome tako, no mimo toga ja pozivam od eh, stava da su nam eh, potrebna što jedinstvenija pravila kako eh, europski brodovi ne bili ugroženi, odnosno u, spram trećih flota. Sad, govoreći o, tradicionalnom e, ribolovu, spominjani su almadravasi, ti tradicionalni e, tradicionalni e, ribolovni instrumenti i u tom smislu Almadravasi poput drugih tradicionalnih instrumenata, ribolovnih instrumenata bi trebali biti uvršteno u izvješće. Što se tiče ostalih stvari, mislim da ćemo doći do sporazuma kako bismo dobili zadovoljavajući prijedlog teksta imajući na umu potrebe EU. E Hvala. Klara Aguilera ima riječ. Bueno, brevemente destacar eh, la opinión Hvala. Htjela bih reći da se slažem sa kolegom Matovom. Važno je da eh, svi klubovi, barem oni koji su sudjelovali u radu na ovom tekstu da se slože kako je potrebno naglasiti koje su to e, tradicionalne ribolovne tehnike oko, na, na koje mislimo poput mojih prethodnih kolega. Želim reći da treba voditi računa o specifičnostima tradicionalnih vrsta ribolova koristim priliku kako bi se e, jednom za svakda priznalo da postoje selektivni ribolovni alati i da se ti alati valjaju zaštititi. Hvala vam. Ja ću biti kratka jer smo o ovome već raspravljali i u načelu se svi slažemo. I mi kao klub smatramo da je potrebno imati homogenu primjenu u čitavoj Europi ovog propisa. I zanima me zašto idemo, e, dakle, zašto zahtijevamo više nego što zahtjeva Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih stuna. Hvala lijepo. Merci. Je passe tout de suite. Hvala, predajem odmah e, riječ predstavniku komisije. Francisku Javieru Vres. Francisku, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam na vašim sugestijama. Mislim da idemo u dobrom pravcu. Ispričavam se što moji nadležni nisu sada ovdje. Oni su na sastanku ICAT-a i svi su također drugi kolege na tom sastanku, a ja sam danas ovdje kako bih pokrio ovu točku dnevnog reda. A mislim da možemo podržati većinu sugestija iz ovog izvješća. Kad govorite da radimo više nego što preporučuje sam ICAT, Mislim da je, moram reći da je komisija zauzela stajalište da je potrebno imati veću jasnoću kada je riječ o propisima. Pre svega pozivate se kad kad na članak 20, gdje bi se riječ šao, trebala izmijeniti sa may. Dakle, na, govori se o postupku brodova nakon što dostignu kvote. To pravilo je na snazi još od 2009. Ja sam bio na sastanku sa stalnim predstavnicima raznih e, zemalja članica koji su donijeli tu odluku kako bi se bolje upravljalo dovršetkom ribolova. neočito kada je riječ e, o brodicama koje često pretjerano izlovljuju ribu. Tada je ta odluka donesena zato što nije postala jasna metodologija kako mjeriti količinu ulova, zato što kada se ona mjeri, onda je e, ribarica još uvijek na moru. Mi ćemo proučiti sve vaše amandmane. Mogu vam odmah reći da se s većinom amandmana možemo složiti, dakle da razmišljamo o istom pravcu i da nemamo problema s njima. Imali smo pitanje o delegiranim aktima, zato što smatramo da je važno prenijeti da e, evropska pravila što je prije moguće i s tim u vezi imat ćemo sastanak sa Međunarodnom komisijom o zaštiti tuna. Tako ne možemo usvojiti nešto što ne ispunjava naše međunarodne obaveze. Što se tiče brojnih komentara o tradicionalnom ribolovu, Mislim da se također možemo složiti. Imamo dakle situaciju da imamo tri te vrste specifičnog ribolova u određenim zemljama članicama koje su na Mediteranu, prije svega to su Portugal, Španjolska i Italija, Također uzimamo u obzir i još neku drugu vrstu alata kao što su udice ili harpuni. Mislimo da oni nemaju velik opći utjecaj da bi se trebalo izdvojiti iz ove mjere, zato što nemaju dakle ekološki učinak. Koji imate specifična pitanja o specifičnim amandmanima, mogu ih proći pojedinačno i dati vam odgovor ukoliko smatrate da je to potrebno. Hvala lijepa. Merci beaucoup. Gabriel, est-ce que tu veux rajouter hvala. Gabriel, želiš nešto dodati novo? Da, želim zahvaliti kolegama na njihovom sudjelovanju. Onome što su rekli u raspravi. I nešto u vezi sa komisijnim prijedlogom. Ja nisam nikad dobio u pitanje o tome hoćemo li se složiti oko riječi ŠAL ili may. Mislim da je važno uh, provoditi preporuke i CAT-a. Kada je riječ o dakle, primjeni preporuka to također dovodi u pitanje rad u parlamentu i nećemo prihvatiti da se nešto radi na krivi način. Riječ su odlučivanju. Dosta nas se ometalo u našem radu i sigurno nećemo odustati sada u ovoj fazi. To je nešto ne možemo prihvatiti. Dobro, tako stvari barem jasne rok za amandmane 16 i 11. na odboru 12. 12. prosinca i na plenarnoj u siječnju 2016. Deseta točka, crnička pravila za provedbu vanjske dimenzije ZRP, uključujući sporazum o ribarstvu. Izvjesteljica je iz kluba zelenih, Linnea Engstrom, izvjesteljica. Danas ćemo imati predstavljanje nacrta izvješća i imat ćemo rokove za amandmane. Sada odmah predam riječ ne. Hvala vam. Jučer smo održali dakle, javnu raspravu o vanjskoj dimenziji ZRP. Danas vam predstavljam izvješća. Vrlo smo blisko surađivali sa savjetodavnim vijećem o ovom izvješću i neka tema koju ću vam danas predstaviti su također nešto čime su se jučer bavili predstavnici komisije na, javnom, na javnoj raspravi. Prvo želim reći da nedostaje informacija o aktivnostima Europske unije izvan EU-a. To sve to važna tema u ovom izvješću. Komisija ima ograničeno znanje o tome koliko su daleko sežne naše aktivnosti izvan područja Unije. Komisija nema sveobuhvatne podatke o tome koliko se riba ulovilo izvan voda Evropske unije, dakle govorimo od strane naših brodova. Ono što danas imamo su polovični podaci, dakle koje dobivamo iz bilateralnih sporazuma. Komisija također ne zna koliko je ribe uhvaćeno na osnovu privatnih sporazuma od strane naših brodova. Imena brodova koji mogu ribariti izvan naših voda nisu javno dostupna. Nevladina odruga Oceana je objavila bazu podataka o tome i to nedavno, ali sama komisija to nije učinila. Međutim, jučer smo čuli da će se to možda učiniti u budućnosti. Komisija nema potpune informacije o našim brodovima koji rade na osnovu privatnih sporazuma između brodovlasnika iz Europe i tih zemalja, niti komisija zna koje što se sad nalazi u tim privatnim ugovorima. Dakle, nemamo pojma o tome što se događa u tim sporazumima. Nadalje, komisija nije u stanju slijediti povijest zastava na tim brodovima, dakle ti brodovi mogu biti, ploviti pod nekim drugim zastavama, potom se ponovo vrati u naš registar, dakle niti na, na osnovu niti jednog sporazuma se to ne može utvrditi. Ukoliko komisija ne zna što je taj brod činio dok je plove pod drugom zastavom, također onda ni ne zna u kakve se aktivnosti uključuje taj brod ili riječ o nezakonitom, neprijavljenom ribolovu i tako dalje. A drugo što mu želim govoriti jest potreba za okvirne sporazume o investicijama u trećim zemljama. Naše tvrtke imaju e, e, investiraju u strane zemlje, to se zove joint venture, dakle to se tiče ribolovnih dozvola, obrade, djelovanja na tržištu, Evropska unija bi trebalo hrabriti treće zemlje da osmisle regulatorni okvir za takve aktivnosti te da utvrde uvjete financiranja. Ova ideja dolazi izravno od ovog savjetodavnog tijela s kojim smo su, koji su Oni su dali nekoliko preporuka nakon zadnjeg sastanka. To se nalazi u točki 1.5. Evropski investitori u treće zemlje, joint ventures, se moraju uključiti, moraju biti priznati od strane ZRP-a. Moramo promovirati dijalog s afričkim zemljama kojima ćemo pomoći razvoj regulatornog okvira. To će se ticati i ovih tvrtki i ulova i to će se primjenjivati na sve e, brodove stranih zastava. Obrada e, tereta ulova te tržišna utakmica mora biti tako organizirana da se ne natječe, da neko ne konkurira tradicionalnom ribolovu tamošnjih zemalja. I u mom izvješću ova ideja se nalazi u stavku broj 15. Treća točka jesu informacije o našim investicijama u inozemstvu. Potrebno su informacije o tim europskim investicijama, to je povezano sa prethodnom točnom. Dakle, tražimo od trećih zemalja da same strukturiraju investicije koje dolaze u njihovu zemlju. Ovdje predlažem ideju da bi komisija trebala imati bazu podataka o svim investicijama Europske tvrtki u ribolov. I to se nalazi i u preporukama savjetodavnog odbora. Potom razina transparentnosti za aktivnosti europske flote koja djeluje pod određenim sporazumom mora također biti popraćena. To se također nalazi u našim, eh, pregovor, našim sporazumima. Potom e, reforma zakonodavstva o dozvolama, također će nam pomoći da djelujemo u tom pravcu. Čula sam da komisija o tome govori. To se nalazi u stavku 19 mog izvješća. Četvrta tema na koju želim skrenuti pažnju jest uključenost dionika u postupak donošenja odluka. Gospodin gajenom nam se jučer obratio na saslušanju koliko želimo da su pregovori uravnoteženi, onda moramo uključiti različite dionike u ovaj postupak donosenja odluka, a to ne znači da oni moraju biti prisutni u sobi za sastanke koji se vode pregovori, međutim moraju biti informirani, konzultirani, moraju se uzeti u obzir. Mora se ispuniti jedan važan uvjet, a to je naš stav o održivosti, pristupu i tako dalje. U preporukama odbora to je stavak 2.2, dakle sudjelovanje e, dionika, naročito profesionalaca koji ovise o ribarskim aktivnostima, o sporazuma Europske unije i zemalja Afrike trebaju sadržavati sljedeće dijelove pregovori o sporazumima predviđaju stvaranje zajedničkog odbora, sektorijalnu suradnju, sudjelovanje u regionalnim upravama za ribarstvo i tako dalje. Ova ideja još uvijek nije uključena u izvješće, ali ćemo s tim u vezi podnijeti amandmane. Neke komentare o drugim ključnim elementima izvješća koje sada želim spomenuti. Reći ću vam samo koji su to stavci, ali ću nešto iskomentirati. Dakle, stavak B veli da budući da je Evropska unija tako velik e, igrač, a jučer smo o tome raspravljali, dakle smo veliko tržište za uvoz, imamo gospodarske alate koji možemo ohrabriti najbolje postupanje naših suradnika. O tome smo također jučer raspravljali stavak 1. Ne ispričavam se, stavak 4. naglašava se da smo tražili pomoć savjetodavnog odbora, da smo s njima razgovarali, da se oslanjamo njihove zaključke u ovom izvješću. Dakle, oni su nam dali e, njihovu potporu. Stavak 8 i 9. Važno je da se komisija osigura da se poštuju međunarodni propisi, naročito za male pelagijske vrste u zapadnoj Africi. Stavak 11. I ponovno ovdje ideja da ukoliko se zemlje ispuniti iste uvjete, da onda to znači način da se ohrabruju bolje upravljanje i bolji uvjeti za sve flote uključene ove aktivnosti. Stavak 19. Vrlo važna poruka. Aktivnost e, flota, dakle izvan teritorijalnih voda Europske unije, vrši se putem privatnih sporazuma. Trebamo znati što je u te sporazume uključeno. To je sve dio e, našeg e, ekološkog otiska. Potom stavak 22 govori se o bazi podataka kako je objavila oceana i mislimo da bi komisija trebala objaviti takvu vrstu informacija. Posljednje, stavak 24. Komisija treba javno reći da se naše zakonodavni propisi primjenjuju na pravedan i uravnotežen način. Kao što znate, u prošlosti su neke zemlje članice možda tražile da se određene zemlje ne uvrste na popis jer su bili u prijateljskim odnosima i tako dalje i tu su neke tvrtke vršile pritisak zbog poslovnih interesa i zato je važno da imamo s tim u vezi ovaj, pravedna, pravila, pravedna pravila i propise i hvala vam. To je sve s moje strane. Radujem se vašim amandmanima i vašoj suradnji na ovom važnom, zanimljivom izvješću. Merci cette Hvala ti na ovom izlaganju. Prije što predam riječ eh, kolegama, ja ću iznijeti par komentara. Kao prvo želim ti zahvaliti na ovom izvješću Podsjećam da je revizorski sud nedavno objavio jedno specijalno izvješće koje je nastavljeno da li komisija dobro upravlja partnerstvom za ribarstvo, odnosno trgovinskim ogovorima i e, istraga je uvidjela da je e, komisija na adekvatan način upravljala tim riba, ribolovnim sporazumima. Što je dobra vijest. Šteta što gospodin Finč nije tu, možete mu ponoviti, dakle to znači da je da su Evropska javna sredstva, da se njima dobro upravljali. Dobro, ponovit ćemo mi to kad ga vidimo. No, opet e, određene aspekte treba poboljšati u određenim situacijama trajanje pregovora u novim protokolima može imati za posljedicu prekid ribarstva zbog nedostatka protokola jer dođe trenutak kada istekne protokol. Komisija je za sad uspjela izbjeći prekid aktiv, ribarskih aktivnosti tražeći e, posebne dozvole od trećih zemalja, ali naravno ti su e, sporazumi na i nogama. Dakle, komisija se mora, po mom mišljenju, potruditi da zajamči kontinuitet eh, eh, između dva protokola sa visokom pravnom sigurnošću sa, za sve Postoji još jedan problem na koji je ukazao revizorski sud, a to je nedovoljna tonaža Eh, unutar tih protokola, to ima određeni, određeni trošak za Europsku uniju, dakle poželjno je povezati pravo na pristup, pravo na eh, ulov sa eh, tim tonažama i mi ćemo predložiti amandmane s tim u vezi sada. Odmah predajem riječ Gabrielu Matovu. Hvala vam. Biću kratak. Mislim da je ovo izvješće dobro Naglasak je na političkim aspektima razvoja. Ne smijemo smetnuti suma da je jedna od važnijih dimenzija naše vanjske e, politike garantirati dakle, naše aktivnosti u oceanima. Kad dakle, tražimo nove mogućnosti i to treba biti naš prioritet. Istina je da su je došlo do velikih promjena tijekom zadnjih godina. Prešli smo sa sporazuma tipa plaćam, hvatam i bježim, da smo došli do održivih e, sporazuma sa lokalnim vlastima. Tu su stvari postale transparentnije i mislim da se politička panorama poprilično izmijenila i sve to je pohvalno. Međutim, jučer smo već na javnoj raspravi istaknuli nešto što je jako važno. Ne smijemo uvijek kritizirati evropsku flotu. Ona je ona koja je primjer drugima. Ona je ona koja se najviše kontrolira, koja najbolje poštuje zakone i to treba služiti kao primjer svim drugim flotama. Bilo bi korisno kada e, bi i oni koristili, ne kažem, socijalna i okolišna standarde evropske flote, ali upravo ta flota koju stalno kritiziramo i neka to činimo, ona treba e, postati dakle, referentna točka za druge flote. Moram također reći da bismo trebali biti oprezni kada je riječ o sporazumima o vanjskoj dimenziji. Moramo imati na umu da ukoliko naša flota ne bude sudjelovala u toj vrsti ribolova, da će to činiti druge flote koje se mnogo manje brinu za pitanje održivosti. One će jednostavno doći na naše mjesto i zato moramo biti oprezni cilj borbe protiv mm, prekomjernog i nezakonitog ribolova je jasan i moramo nastaviti na tom putu. Sporazumi su važni ne samo za evropsku flotu, već jako utječu i na lokalno gospodarstvo. I to su protiče pitanja održivosti. Postoje neke točke u izvješću oko kojih se ne slažemo u potpunosti. Primjerice, čini nam se da se kad kad dovodi u pitanje i dovode u pitanje informacije koje proizlaze iz privatnih sporazuma i mislim da bismo to trebali popraviti sa našim amandmanima. Spomenuli ste i sama pitanje zajedničkih investicija i tu smo mogli surađivati. Mislim da je baza dobra, ali trebamo popraviti ovaj tekst. Milan Hvala Gabriel. Pak A, nisam očekivao da ćete mi odmah dati riječ nakon koordinatora. No, s obzirom da sam jako poslušan i da je gospodin Matoj uvijek odličan. U potpuno se slažem s svim ovim što je rekao, no evo dodat ću još samo jednu stvar, samo da vam pokažem da sam dobro pročitao izvješće pod predsjednice Engström. Članak 3.7 tu se puno inzistira na e, malom ribarstvu, ali moramo imati na umu i značaj trećih zemalja za razvoj tog ribarstva jamstva, jer jučer smo rekli kad smo o toj foti govorili, dakle, glede zapošljavanja i iskrcaja u lukama zemlje, dakle, to je važno, dakle, iskrcaj u tim trećim zemljama ne tiče se samo zanatskog ribarstva, tradicionalnog ribarstva, no e, transferom sredstava se stvaraju radna mjesta jer u, tim zemljama jer tu imamo i obvezu iskrcaja i to sve jača sustav nadzora. Dakle, ako hoćete, možemo reći da je da to ima apsolutno pozitivan aspekt za razvoj tih zemalja, jer to, do toga je stalo naše izvjestiteljici. Zatim, ne znam da li je stvar jasna u ovom izvješću, ali kao što to rekao gospodin Mato, ovo je jako dobar temelj za daljnji rad, ali ja mislim da komisija raspolaže svim podacima za europsku flotu koja ribari izvan naših e, voda i čak kad se radi o privatnim e, dozvolama, dakle kad se plovi pod europskom zastavom, onda je uredba peš, odnosno o koja je nadležna za to. Dakle, komisija raspolaže informacijama. Mislim da bi bilo dobro da treće zemlje kada ima sporazume sa drugim zemljama da nam dostavljaju informacije. Bilo bi dobro za Mauritani da znamo dakle, šta kod njih radi kineska flota u njenim vodama. Hvala. Hvala. Tako, Ricardo, izvoli. Hvala. Mislio sam u biti da ćemo poslije izvjestelja moći dobiti riječi za tog razloga sam i tražio. Komisija se u biti bavi ovom temom. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom radu i na njenoj velikoj raspoloživosti. Naime, ona nam je dala dovoljno vremena ranije dokumente na raspolaganje. Mislim da ovo izvješće jako zanimljivo, da se bavi određenim elementima i temama koje su ključnog značaja po mišljenju. Mislim da je od ključnog značaja da napravimo, da imamo moralni pristup joint venturesima. To su pravila koji se moraju držati sve strane i dodjela i ponovna dodjela zastave, dozvole da prvih pod određenom zastavom, mora biti obuhvaćeno tim sporazumom. I ja se slažem s tim eh, zahtjevima o kojima je govorio gospodin Mato, osvrćući se dakle na socijalne aspekte i aspekte zaštite okoliša i slažem s tim da to treba biti dostavljeno svim našim partnerima, osobito onima koji dialogiziraju sa, sa Europom. Ne možemo, ne možemo dopustiti da e, europljani koji imaju e, obveze socijalne prirode i prirode i koje se tiču zaštite okoliša da e, budu ugroženi spram drugih e, konkurenata koji nemaju iste obveze. Dakle, bilo bi dobro da imamo neke prijedloge koji će odraziti sve te observacije koje su iznešene i koje su nam e, dostavili e, s regionalne razine za e, predstavnici regionalnog ribarstva koje smo susreli ovdje i bili smo također nazočni na konferenciji u Las Palmasu. Dakle, sve te observacije koje se obveze da postoji bolji sporazum između različitih e, aktera i uprava koje se bave e, upravljanjem morem. Svi ti razni dionici bi trebali, sa svim njima bismo se trebali savjetovati i savjetiti različite aspekte treba uzeti u obzir. Također je nužno stvoriti jedan mehanizam koji će omogućiti da se provjeri uporaba europskih fondova koji su dostavljeni u okviru e, ribarskih sporazuma gdje se vidi kako se koriste ti fondovi. Također trebamo vidjeti čemu smo posvećeni ti e, financijski resursi i s druge strane moramo biti u potpuno, ne smijemo biti nikakve tolerancije prema NNN ribarstvu i moramo se baviti dobrim upravljanjem prirodnih resursa. Na primjer, jedinstven registar e, ribarskih brodova i e, dozvola za ribarenje. I također ćemo uložiti neke amandmane koji, su, koji se tiču rasprave o novim upravljanjem oceana što se tiče bioraznolikosti. To je nešto o čemu su govorili svi koji su djelovali u upravljanju i mislim da nedostatak pravila na na otvorenom moru mogu izazvati određene zloporabe. Dakle, sve to pokazuje kako trebamo imati na umu e, osjetljiv e, aspekt tog e, morskog staništa i ne smijemo nastavljati s izlovom u oceanima. Trebamo vidjeti što je s tim ranjivim ekosustavima i što je značajno glede ekološkog aspekta mislim da bio raznolikost e, u ribarstvu mora biti nešto što će ići mimo tipologije i klasifikacija. Dakle, evo, ja ću uložiti određene amandmane, ali želim ponoviti da ovaj dokument predstavlja odličan temelj za daljnji rad. Kolegica je napravila odličan posao. I naravno to ćemo dopuniti određenim mjerama. Gospodja Bilbao. Hvala predsjedniče, hvala i izvjestitelju. Jasno je da se slažemo s određenim aspektima u ovom izvješću, napose o napretku E, u okviru sporazuma s trećim zemljama, osobito kada se radi o koherentnosti glede europske politike, ali isto tako imajući na umu razvoj i suradnju koji nude drugu točku gledišta. No imajući to na umu, htjela bih se osvrnuti na stavak 16. i vanjske dimenzije zajedničke ribarske politike koja je osvojena za 2016. godinu gdje stoji da očuvanje sporazuma koji su na snazi i novih sporazuma za treće zemlje trebaju biti prioriteti europske vanjske ribarske politike imajući na umu da kada E, flota Europske unije prestane ribariti određenim zemljama, onda su te mogućnosti, ribarske mogućnosti redistribuirane drugim flotama koje imaju na raspolaganju određene kriterije koji su dosta različiti od onih e, za koje se zalaže Europska unija. Mislim da ne možemo zaboraviti taj stavak. Ne smijemo ga zanemariti jer tu ima jedno pitanje, a u ostalom sve ću uložiti amandmane tim u vezi. Dakle, trebamo praviti distinkciju između europske flote i drugih flota. Mislim da mi, evropljani, E, imajući na umu sav napor koji ulažemo spram europskih e, resursa i koji se bavimo e, održivošću socijalnom e, očuvanja okoliša i, so, i drugim, mislim da moramo staviti naglasak na vrijednost našeg grada i kao što stoji u drugom, drugoj točci izvješća iz 2012. godine moramo posjetiti koji je naš cilj i to je zašta politike ribarstva Europske unije. Mislim da u ovom dokumentu da se vidi da je važno imati pozitivnu i opću ocjenu, to je dobro, ali nije dovoljno i trebamo insistirati na toj e, distinkciji, jer jučer tijekom podneva stvar je bila jasna kad se govori o ribarenju, o brod, plovilima nikad nema e, distinkcije koja nam omogućuje da e, zaštitimo, što je naša uloga, europske brodove e, koji poštuju određene sustave kontrole, observaciju, nadzor, imaju tu čitavi kriteriji, a to predstavlja probleme sprem drugih flota. Jučer su odgovorili predsjedniku Senegala. Kad europski brodovi e, ribare u okviru sporazuma s trećim zemljama, oni su na udaljenosti od 30 nautičkih milja upravo kako bi e, određena zemlja mogle razviti svoj e, obalni ribolov. Dakle, tu nema konkurencije. Zatim, kad se govori o takvim sporazumima, tu se ne radi o mješovitim društvima koje djeluju u takvom ribarstvu i posljedično tomu, mislim da bismo trebali e, tu analizirati amandmane kako bi se napravila ta distinkcija. Mi sada radimo na definiciji flote koja drugačije radi unutar Europske unije i želimo se boriti protiv ilegalnog ribarstva. Dakle, moji amandmani će ići u tom smislu, smjeru. Dragi kolege, ispričavam što vam govorim, mi smo često predugi i ponavljamo ono što su drugi kolege rekli, ispričavam se, mislim, ovo se ne odnosi konkretno na tebe, ali to je primjedba opće prirode, dakle često prekoračujemo. Dakle, trebali smo završiti 12.30, evo sad ćemo, zamolili smo provoditelje da ostanu 10 minuta, ali molim vas, budite koncizni. Dakle, Klara, imaš 30 sekundi. Što ću ti ja? Dobro. Ricardo je već obradio određene aspekte. Izvjestelj Sjeni je na mene, dakle e, želim reći jednu stvar. Mislim da se više preinzistira na nedostatnoj informiranosti. Ja drugačije doživljam stvari. Mislim da komisija raspolaže informacijama, no pride treba vidjeti kako se dalje e, kako su transparentne te informacije. Ja sam posvećen tomu za sve moguće informacije, ali mislim da ih ima više nego E, više od onog što je objavljeno i što je nama dostupno. Eto, to je ona mala nijansa koju bih ja žela reći. Inače slažem s tim da mišovita društva treba e, preuzeti, ali ne samo, uključiti, ali ne samo u aspektu nadzora. Inače želim čestiti sjesteljici i mi drago vidjeti točke kao što su 13. i 14. gdje se e, uvažava uloga žena i uloga malog malo i bolova. Pa, Na brzini gospođa Toma će isto tako biti jako brzo, siguran sam, ona to zna. Da, hvala predsjedniče, ja želim zahvaliti kolegicu. Mislim da je izvješće jako potpuno opširno, vidimo s koje su moguće problematike. Dakle, nećemo se ponavljati, neće se ponavljati sljedeću upute predsjednika. Dakle, moram reći da se slažem s onim što je rekla Bilbao i Klara Aguilera. I želim por toga dodati nešto nije rečeno. Kao prvo, jako mi je stao do želje da se ispoštuje ono što stoji u članku 24. Mislim da je ta objektivnost nužna i moramo biti oprezni. No, to sve isto mora imati utjecaj i na e, e, alate. U jednom tekstu se kaže da treba neke privilegirati sprem drugih. Međutim, neću reći da postoje neke mode u tom smislu, ali neki e, spominju i tehnološku raznovrsnost e, ribnih, ribarskih strojeva i to je nešto ovisi dakle o, dn, o dnu, morskom dnu, dakle o tome kakvo je ono, ovi ili oni e, ribarski strojevi se mogu koristiti, a drugi ne. Dakle, ne možemo biti podložni modi u tom aspektu. Zatim, druga stvar, ne smijemo zaboraviti da kad e, Unija odlazi iz nekog ribarskog područja koja više nije u njenom djelokrugu, evo, prvim kraju, dakle, ne smijemo zaboraviti da se često tu radi o e, flotama koje puno manje, koje su puno manje zahtjevne glede socijalnih i drugih aspekata koji dolaze tu ribariti, tako da moramo e, inzistirati na svojim zahtjevima glede e, održivog razvoja. Hvala ti, za to. Da, da, svakako može uložiti mane Gospodin Mirjada. Evo, 20 sekundi, dosta mi je. E, čestitam svima na obavljenom radu, ali jednu stvar sam zamijetila, to je da se ne spominje, e, spominju prava radnika e, krim dakle ilegalnog rada, možda je to nešto na što bismo trebali osvrnuti kroz amandmane i transparentnost i njihov životne, njihovi uvjeti rada. Hvala, čestitam. Predsjedavajući, spričavam se Izvješće je jako dobar dokument, zajedno ćemo raditi kako bismo i mi podnijeli neke amandmane, ali e, centralno pitanje je ono što se tiče trećih zemalja na sredozemlju. Jug Europe se naslanja na sjever Afrike, tu se suočavamo s velikom temom, ta zona nije stabilna. Međutim, to je jedno od središnjih pitanja kada je riječ o Mediteranu. Merci. Donc, euh... Hvala, dakle ponovno e, sada dajem riječ e, komisiji. Emanuel, izvoli. Hvala predsjedniče, bit ću kratak. Želim ja čestitati gospođi Engstrom na izvješću. Ne, ja joj ne zahvaljujem, ja čestitam. Dakle, slažemo se sa ciljevima, poboljšanje normi, upravljanje ribolovom, e, održivoj uporabi stokova. Što se tiče pitanja podataka i privatnih, u privatnim e, sporazumima, dosta dobro su nam poznati ti sporazumi i kao što smo jučer vidjeli industrija da daje informacije o onome što rade u Gineji i Konakri, u Angoli i drugim zemljama. Dakle, imamo neke elemente koji potiču direktno iz sektora industrije ili država članica. Znamo isto tako kakva, kakva je situacija u ulovu. E, dakle, ICAT, CTO i slične organizacije imaju informacije i o vanjskim flotama koje bare izvan ovih bilateralnih sporazuma, u okviru bilateralnih sporazuma. E sad, e, vas na ono što je rečeno jučer što je gospodin Mačado rekao za naše ciljeve u okviru uredbe FAR, dakle tu je cilj da budemo iscrpni što se tiče rada vanjskih flota u okviru i izvan okvira e, sporazuma i da se ima totalna transparentnost glede njihove aktivnosti, da imamo regist registre e, javne baz podataka da znamo tko gdje e, ribari. Oceana je to napravila prije nas, a oni su to napravili e, koristeći informacije koje je dostavila komisija. da dakle, čestitamo, ali možemo i mi to samo napraviti i biti još iscrpni kada se FAR usvoji. Što se tiče joint ventures ako se o tome govori u okviru samog ribarstva, to je nešto što će biti pokriveno sporazumom FAR. A ako budemo govorili o drugačijim akcijama u marketingu i drugim stvarima koji se tiču ne samog ribarstva, istina je da to nije pokriveno velikim brojem e, bilateralnih sporazuma, možda samo u Grenlandu gdje je stvar, gdje sve pod velikom kontrolom, ali tu tu su privatni ulagači koji e, ulažu u projekte koji doprinose razvoju. Evo, jučer smo čuli da e, sama industrija tune predstavlja 25.000 radnih mjesta u industriji prerađivačkoj i markničkoj industriji te vrste ribe. Što se tiče samog e, postupka pregovora, dakle, uključivanje dionika u ovo sve jeste legitiman zahtjev Mislim da se to radi kada je riječ o europskim djenicima, imamo redovite konzultacije sa industrijskim sektorom i nevladnim organizacijama, iako je to donekle neformalno, Zatim, e, što se tiče trećih zemalja, treba se postaviti pitanje, vjerojatno mi je to bilo na umu, dakle, poboljšati raznu konzultaciju u tim zemljama, ali to je problem i suverenost, to sreće zemlje, njihove vlade, njihove vlasti koje su odgovorni za taj postupak. Ali, kad se to može napraviti, mi to radimo i ne okljevamo kada se treba susretiti sa e, predstavnicima ribara u tim zemljama. Još jedna riječ e, glede ORGP-a, dakle, trebamo pokriti sve ribarske sva ribarska područja, time možemo spitati kolika je vjerodostojnost podataka o malim pelagijskim vrstama u Atlantiku, istočnom Atlantiku, dakle svom području Mauritanije, Maroko, Senegal. Komisija podržava sve projekte koji imaju za cilj jačanje sredstava i ovlasti kopasa koji postoji, koji pravi znanstvene analize te vrste stokova i zavrijeđuje da se pojačaju sredstva koje su im na raspolaganju. Dobro, dobro, evo, preskočit ću određene elemente. Samo što se tiče dosljednosti RFMO i SFPA, e, u dokumentu FAR e, određena zemlja ako bila obuhvaćena far mora biti članica RFMO, jednog RFMO. Hvala. Ne, želiš nešto dodati? Izvoli. Želim vam samo zahvaliti na komentarima, s obzirom da nemamo puno vremena. Jako sam sretna što vodimo ovu raspravu na ovakav način. Danas ovo sve što ste svi vi rekli, dragi kolege, mislim, pomaže mi da uvidimo da smo svi na istoj strani i da trebamo više transparentnosti, više demokratskog nadzora, kontrole nad ovim, dakle ako raspolažemo nekim podatcima, zašto ih ne objaviti onda? Ja sam sretna kada čujem e, komisiju koja kaže da već to namjerava raditi. Dakle, hvala još jednom i mi se suradnje. Najviše hvala Nea. Rokovi za manmane, evo, 18. studeni, dodali smo dva dana, dakle, e, na odboru 10. prosinca i na plenarnoj u siječnju 2016. Kad se radi o predstavljanju od strane komisije za delegirane i izvršne akte, ispričavam se da mi nik ću malo neprijatan, s obzirom na vrijeme koje nam je ostalo, dakle, e, nema većih problema glede delegiranih izvršnih akata Možda će socijalisti uložiti neku primjer, imati primjedbu, ali imamo zadovoljavajuće rokove. Dakle, evo, zahvaljujem. Evo, preskočit ćemo to. Jedino ako netko od kolega ne želi nešto reći, ali e, bojim se da ćemo morati preskočiti ovu točku i ići dalje. Dakle, vidimo se gospodine kao predsjedavajući želim također i zahvaliti prevoditeljima koji su bili jako ljubazni. Da, hvala prevoditeljima, ali manje hvala kolegama koji su bili tako opširni.